smo sami sebi najveći neprijatelji zbog egoizma i arogancije u nekim državama članicama ili unutar vijeća stvari se događaju prekasno i nedovoljno brzo i nedovoljno opsežno. Ako ne sada, kada onda? Kada ćemo krenuti odlučno djelovati i iskazivati solidarnost? Gospodarstvo se već urušava, već je u velikom padu, već se gomilaju dugovi. Zar je sve to nužno kako bismo se pokrenuli i riješili ove izazove? Hvala. Hvala vama, gospodine Lopez, a sada minuta i pol, gospođa Visler Lima. Hvala. Što se tiče ove pandemije, COVID-19, prvenstveno treba staviti pod nadzor ovu bolest, smanjiti smrtnost i ponuditi pomoć bolesnima i članovima njihove obitelji. Zbog hitnog stanja katkada nužno moramo ograničiti određene slobode, no vladavina prava još uvijek treba uživati zaštitu. Povjereniče, trebali biste bilježiti sve te izvanredne mjere koje različite vlade poduzimaju. Parlamenti bi još uvijek trebali imati ulogu nadzora. Kada je riječ o globalnoj razini, ova kriza je pokazala koliko smo svi jedni o drugima ovisni i kada je riječ o osnovnim namirnicama i opremi. Moramo razmišljati o tome da budemo samodostatni u zdravstvu kada je riječ o cjepivima ili o opremi. Jednako tako, što se tiče odnosa EU-a i Kine, ne možemo ovisiti o nekome i nemati dovoljno masaka. Jednako tako, Ovakvo postupanje Svjetske zdravstvene organizacije također je nešto što ne bi trebalo ponoviti u budućnosti. Trebamo postaviti jasne uvjete za infrastrukturu i industriju unutar Europske unije, a isto tako iskazati solidarnost prema najpotrebitijima širom svijeta. Hvala lijepa. A sada gospodin Picula, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Kad ima političke volje nađu se i odgovori i fleksibilnost. Ova nesretna situacija treba nas nadahnuti za efikasnije i solidarnije djelovanje i kad pandemija prođe. Na primjer, višegodišnji financijski okvir. Kako sada nevažno izgledaju prepirke hoće li države članice ulagati 1, 1,17 ili 1,3% BDP-a u zajednički proračun. Zajednički europski izlazak iz krize najvee od velike recesije tridesetih traži znatno veće iznose. podravam odluku o prenamjeni preostalih sredstava iz kohezijskih fondova za ublažavanje posljedica pandemije uz podizanje stope sufinanciranja na one hundred u sljedeoj godini. kohezijska sredstva meu zadnjima treba rezati u sljedeem proračunu. pozdravljam prijedlog da three milijarde eura upotrijebimo za nabavku medicinskih uređaja, zaštitne opreme i podrimo medicinske radnike pozivam komisiju i zemlje članice da paze na neprovjerene oglase po društvenim mrežama i portalima nude se maske i dezinficijensi sumnjive kvalitete po neprimjereno visokim cijenama. dobar je prijedlog da utrošena sredstva fonda za ribarstvo preusmjerimo za pomoć ribarima. isto predlažem i za sredstva fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj. mali poljoprivredni proizvođači i vinari već sada trpe nepodnošljive štete. Podsjećam, još uvijek čekamo adekvatne mjere za ublažavanje štete u turističkom sektoru posljedice pandemije bit će sanirane očito ogromnim iznosima javnog novca. ta sredstva traže potpuno transparentno trošenje uz ozbiljnu kontrolu ulaganja i primanja novca na europskoj i nacionalnim razinama. zaključno podržavam politički dogovor četiri najveće grupe o zajedničkom usvajanju rezolucije. Mogle je naravno obuhvatiti još elemenata no u ovom trenutku je važnije političko zajedništvo radi donošenja mjera u korist naših građana. hvala. <coughs>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 Hvala lijepa gospodine Picula, a sada gospodin Kaza, minuta i pol. Hvala. Suočavamo se sa zajedničkim neprijateljem. Neprijatelj koji udara bez obzira na to odakle ste. U ovakvo doba najbolje se shvaća koliko je važno imati koordinirano europsko djelovanje. Pozdravljam sve što činimo kako bismo spasilo živote i kako bismo riješili posljedice ove krize koja bi mogla imati veće posljedice od samog virusa Trebamo zadržati radna mjesta širom EU-a. Nacionalne vlade moraju prihvatiti ove prijedloge, ali treba učiniti i korak dalje. Treba učiniti i više podržati MSP-ove koji su okosnica našeg gospodarstva. Moraju vrlo brzo i sada i u budućem financijskom razdoblju pristupati financijskim potporama. Trebamo se baviti i zdravstvenim sustavima. SF plus za koji sam ja odgovoran kao i drugi izvori financiranja vrlo su važni u tom smislu. Moramo i dalje nastaviti financirati sve što je nužno i dati sve od sebe kako bismo omogućili operativnost sljedećeg godine, a u svrhu toga komisija mora nastaviti sa svojim radom i preusmjeriti sredstva tamo gdje su potrebna. Gospodine predsjedniče, građani ovisi o nama. Ne smijemo ih iznevjeriti, moramo se dokazati. Hvala. Hvala gospodine Kaza. A sada zastupnica Dupont na minutu i pol. Hvala. E, komisija ima svoj moto. Unija koja želi više. To je moto koji smo odabrali i prije nego što je nastupila ova kriza. To jest moto koji je na mjestu i na temelju kojeg sada imamo paket mjera za poduzeća širom Europe i paket za fleksibilnost. Uz prve mjere imat ćemo i nove mjere kojima se reže birokracija i kojima pružamo podršku zdravstvenim sustavima. Kao što je rečeno, neke su države djelovale brže od drugih. Kada je riječ o nekim mjerama, nastale su tenzije, nepotrebne tenzije među određenim zemljama. Ali sada je solidarnost potrebnija nego ikada. Svi smo sada u nesigurnoj situaciji. Nitko ne zna na što da se osloni. Bojimo se virusa i bojimo se štete e, koja će biti učinjena našim građanima. Ali sada se treba osloniti na druge europljane, pomoći onim susjedima koji su najviše pogođeni. Trebamo biti udaljeni jednih, e, jedni od drugih e, fizički, ali neka se svi vodimo za istim načelima. Treba ublažiti i posljedice ove krize, a EPP je tu kako bi se raspravljalo, pregovaralo i nešto učinilo. To treba napraviti kada je riječ o ovoj krizi i o europskim odgovorima. Na temelju slogana parlamenta ovo ćemo uspjeti i iznijeti na svojim njedrima zajedno, a bolje. Hvala gospođo Dupont. I sada Zaključujemo raspravu u ime komisije. Povjerenik Šefčević, izvolite. Hvala lijepa. Ja sam prošli puta ovdje iskazivao poštovanje prema svima onima koji sada najviše rade. Liječnici, medicinske sestre, vozači, dostavljači, prodavači i tako dalje. Kako je rekla zastupnica Depont, moramo također pokazati da nam je stalo do građana. Do građana koji sada pokazuju da su predani i zajedničkim ciljevima tako da poštuju pravila, da ostaju kod kuće, da se fizički udaljavaju jedni od drugih, da zajedno rade sve školske zadatke sa svojom djecom, pa čak i rade od kuće. Sve ovo je jasno pokazalo da se Europa zna nositi s ovim izazovom. Mi smo čuli mnogo priča s primjerima o tome kako si građanu pomažu, kako se ljudi snalaze i uče nositi s ovom krizom krizom te kako se pripremaju za ekonomske šokove nakon krize koji neminovno slijede. Ja vam želim svima zahvaliti, svim časnim zastupnicima i zastupnicama na energiji, na strpljenju i na tome što zastupate ovdje svoje građane i građanke. Ova kriza zbog COVID-19 nešto je što su neki opisivali kao vjetar u leđa dobroti među svima nama. A to smo vidjeli, tomu svjedočimo. Svjedočimo herojima, ljudima koji daju sve od sebe kako bi društvo napredovalo unatoč ovoj velikoj krizi. Jednako tako možemo vidjeti na koji način smo ubrzivali odlučivanje. Slažem se sa zastupnikom koji je rekao da smo u roku od četiri ili pet tjedana napravili više kako bismo riješili ekonomske posljedice ove krize nego u četiri godine kada smo radili na posljedicama one financijske krize. No budimo iskrenosti. Jednako tako zbog covida širi se populizam, lažne vijesti, ugroza prema demokratičnosti i prema vladavini prava. Sve je to nešto što nas brine, o tome je govorio zastupnik Lamberts. Želim vas uvjeriti u to da mi u Europskoj komisiji pomno pratimo sve što se događa u svim državama članicama i intenzivno komuniciramo i s Mađarskom i s Poljskom, provodimo analizu lažnih vijesti i negativnih vijesti koje se šire društvenim medijima. Kontaktiramo s nadležnima i tražimo ih da se tome stane na kraj. Mislim da je ovdje nešto vrlo lijepo rečeno. Gospođa Garcia Perez, gospodin Šološ, govorili su o tome da budućnost ovisi o onome što činimo sada, a budućnost bi trebala biti drugačija, domoljubnija, demokratičnija i snažnija. Stoga zahvaljujem svima vama koji ste ovdje vrlo jasno govorili o tome da nam je nužan razvoj sustava ogromnih ulaganja u gospodarstvo. Zato zahvaljujem i na ovom paketu za hitne mjere potpore. Mislim da nam je svima jasno da moramo snažno ulagati u oporavak, zaštitu radnih mjesta i zaštitu našeg gospodarstva od katkada neprijateljski nastrojenih i nepoštenih praksi drugih. Treba nam taj naš novi Marshallov plan koji je ekološki, zeleni održiv i otporan. Samo ćemo putem takvog plana moći odrediti budućnost Europske unije i svoju sudbinu. Trebamo krenuti dalje, iskoristiti jedinstveno tržište, iskoristiti sve što možemo iz ekološke i digitalne revolucije te izvući pouke iz ove krize i izgraditi snažniju i otporniju Europu. Sjećamo se prošlosti i tada smo bili zavisni na različite načine o drugima. A sada trebamo o tome strateški promišljati, donijeti odluke o tome koje nam zalihe ipak trebaju, biti uvijek dostupne tu kod kuće. Koje to zalihe nam trebaju? To je u ovom trenutku važna zaliha medicinske opreme i lijekova. Ali isto tako trebamo razmišljati i o vrijednosnim i opskrbnim lancima. Ne možemo ovisiti samo u jednoj zemlji ili jednom poduzeću. Trebamo donijeti odluku nakon pomnog promišljanja i o sljedećemu. Što je potrebno proizvoditi ovdje u Europi kako bismo bili sigurni da kada nam je to hitno nužno odmah jest i raspoloživo. Nadovezat ću se i na ono što su mnogi od vas govorili o tome da nam treba strateški ujedinjeniji pristup, ali i način financiranja zajedničkog djelovanja. Treba nam snažan VFO, ali on treba biti i prilagođen. Ovog puta moramo imati višegodišnji okvir u kojemu ćemo većinu sredstava na početku koristiti, snažno ulagati i dati vjetar u leđa sektorima gdje je to potrebno. Na taj način možemo spriječiti buduće krize. Jednako tako želimo biti sigurni da ćemo se brzo vratiti u običajenu ekonomsku situaciju i zaštititi radna mjesta o čemu su govorili i zastupnik Delange i gospodin Botenga. A sada ću vam otvoreno još nešto reći, zastupnici i zastupnice. I kako ćemo se oslanjati na vašu potporu koja nam je nužna za ambicioznu modernu, višegodišnju financijsku perspektivu kako bismo nadišli ovu krivu i imali jaču Europu u kojoj smo se uspješno nosili sa izazovima koje očekujemo na temelju ove krize. Mnogi od vas su govorili i o zaštitnoj opremi i maskama. Želim vas umiriti. 24 sata dnevno i povjerenica Kirija Kides i ja i ostali povjerenici dajemo sve od sebe kako bismo omogućili to da medicinsko osoblje i liječnici imaju sve ono što im je nužno u svakodnevnom radu. Želim čestitati i europskoj industriji. Sve je veći broj poduzeća koji sada počinje proizvoditi zaštitnu opremu, maske ili jednostavno pokreću novu proizvodnju respiratora koji su i tekako potrebni po bolnicama. Ja vjerujem da ćemo u roku od nekoliko nekoliko mjeseci osjetiti posljedice ovih impresivnih ulaganja i vidjeti impresivne rezultate. Treba zaštititi one koji su u najosjetljivijoj situaciji. Evo moja majka u Slovačkoj je u vrlo teškoj situaciji i zato imamo sada fond za financijsku pomoć najpotrebitijima ima Trebamo vidjeti što još možemo učiniti kako bismo pružili pomoć onima kojima je najpotrebnije. Zaključno bih se kratko osvrnuo na dvije važne poruke. Jednu je uputio gospodin Gaspari koji je govorio o virusu i zakonodavstvu. Želim vam reći da ćemo imati E, sustav u kojemu će se pozivati na najbolju znanost jer želimo pratiti kretanje virusa, a ne kretanja ljudi. Želimo potpuno zaštititi osobne podatke, želimo da ljudi koji žele koristiti aplikaciju za praćenje virusa dobrovoljno odabiru koristiti ju. Putem SMS poruke te će se ljude onda moći obavijestiti bili ste blizu osobe koja sada ima potvrđen COVID-19. Želim zahvaliti svim zastupnicima i zastupnicama koji su ovdje govorili o planu oporavka na temelju VFO-a. Mi ćemo prilagoditi program djelovanja Europske komisije i izložiti ga prije kraja ovog mjeseca. Mislim da ćemo time, objedinjavajući sve ove mjere, omogućiti da u što je moguće kratkom e, kraćem roku mobiliziramo 3 milijarde i više eura za ove potrebe. Ja sam siguran da ćemo dobiti i više u višegodišnje perspektivi. No, kako bismo to postigli, potrebna su diplomatska djelovanja i zato smo se povezali sa čelnicima država i vlada, posebno predsjednica komisije. Želimo biti dovoljno ambiciozni s jedne strane, a s druge strane dobiti potporu država članica jer to je ono što nam je u ovom trenutku nužno. Moramo učiti na temelju pouka iz prošlosti. Moramo vidjeti koje su politike najučinkovitije za ostvarivanje rezultata po državama članicama. Vjerujem da ćemo u nadolazećim prijedlozima sve to i opisati. Želim svima ovdje prisutnima zahvaliti na idejama, na sugestijama i na potpori koju ste nam iskazali tijekom ovih teških tjedana. Vjerujem da ćemo na temelju vaše potpore izgraditi novu Europu, Europa, Europu koja će se izroditi na temelju ove velike krize. Hvala. Hvala lijepa. Povjereniče Ševčević. Gospodin Charles Michel upućuje vam isprike jer je morao ranije otići, ali njegovi suradnici pomno prate sve što ovdje govorimo. Možemo sada zaključiti ovu sjednicu, nastavljamo u 13 sati i 30 minuta. Nadam se da ste si ponijeli nešto za pojesti, nastavljamo kada smo rekli.